zastupnika. Dobio sam e, zahtjev za imenovanja. E, ta će biti objavljena u zapisniku ove sjednice. Ako ne bude uložena primjedba, to će